So, welcome, uh, Dobrodošli kolege iz odbora za proračun. Imamo zajednički sastanak. E, sada ću predati predsjedanje Sikvridu. Izvoli Sikvride, imaš riječ. E, dobar dan, dragi kolege i kolegice. E, u ime i kolega iz odbora za proračune. Mi smo sada na zajedničkom sastanku Ekona i e, odbora Budge. Ja bih htio također zahvaliti e, Brianu Hayza što nas je ovdje pozdravio. U prvom redu vas pitam ima li prigovora na dnevni red. To nije slučaj. E, dnevni red je usvojen. Molim e, da usvojimo zapisnik od 22. E, e, listopada iz studenog 2018. i prosinca 2018. Nema prigovora pa su zapisnici usvojeni. Nemamo nikakvih drugih najava s naše strane, sa strane predsjedatelja. Idemo na sljedeću točku dnevne reda. E, ustanovljavanje Europskog monetarnog e, fonda. To su prepremili e, Silva de Pereira i gospodin Manka. Imali smo 237 amandmana. Naši izvjestitelji su to vrlo dobro koordinirali. I sad imamo osam kompromisa. To je ispregovarano e, sa izvjestiteljima u Sijeni na tri duga sastanka. Prema tome predlažem da idemo na glasanje. Prvo ćemo napraviti test. So, um, the vote, the test is Zatvaram test. Hvala lijepa. Sada počinjemo sa glasanjem. Amandman 94. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Amandmani 1, 2, 3 4. Identični. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis C za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo elektronički. Čini mi se da je usvojeno, ali provjerit ćemo. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis D uz usmeni amandman Goja koji dodaje sljedeći tekst. Na kraju kompromisa D citiramo. Of a, of a new, more sustainable, inclusive and democratic economic governance framework. This is the oil amendment. I would like to ask... To je dakle usmeni amandman. Pitao bih kolege imali tu kakvih prigovora. E, potrebno je sedam članova koji će prigovoriti kako se ovaj amandman ne bi podvrgnuo glasanje. Imamo li sedam glasova koji prigovor ulažu? Molim vas, ustanite da bolje vidimo. Da, više od sedam kolega, time usmeni amandman ne razmatramo. Prelazimo na kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 132 gospodina Gigolda. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 134 uz, također uz usmeni amandman ovoga puta kolege zelenih pročitat ću usmeni amandman. that in long term the EU budget should contribute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 Dakle, prelazimo na amandman 134 bez usmenog amandmana. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 158 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 160 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 162 za, protiv. Provjerimo elektronički, amandman 162, elektronički. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 169. amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 170 za, protiv, provjerimo elektronički. Amandman 170, elektroničko glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno, dobro, ja sam pogrešno glasao osobno, zato sam rekao ups. Gledao sam popis za glasanje predsjedatelja, a ne svog kluba. Tako da eto nije na kraju bilo važno. Predsjedatelj nije od značaja. Sljedeći amandman 182. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo i to elektronički amandman 182. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 184 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 106, 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 211 za, provjerimo elektronički 211. Glasanje otvoreno, glasanje zatvoreno. Odbijeno. 203 tko je za? 223 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 237 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodne odredbe, amandman 5 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički, dakle peti amandman. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman šest za, protiv. Provjerio bih ovo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Jedan glas razlike. Eto. Amandman 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 9 za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12. Amandmani 12 i 13 su identični. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Znači glasamo o izvornom tekstu za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv suzdržani odbijeno. 18 za, protiv suzdržani odbijeno. Izvorni tekst za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 19 za, protiv suzdržani odbijeno. Amandman 20 za, protiv Provjerimo amandman 20. Elektroničko glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. odbijeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, Provjerimo, molim vas, elektronički 31. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis B uz usmeni amandman GUE. Usmeni amandman je sljedeći. dialogue with all interested parties and with respect to national particularities, transparency, accountability and simplicity will be ensured. Imamo li prigovora tom usmenom amandmanu? Ukoliko ne glasamo o usmenom amandmanu, također tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasamo sada kompromisu B bez usmenog amandmana. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis B je dakle usvojen. Zbog toga prelazimo na amandman 226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 Ukoliko ne, glasamo o njemu. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Ukoliko je on odbijen, kompromis bez smo glasali, ne moramo glasati od 226 odvojeno. Prelazimo na Amandman 34. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 30, 41 za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, na provjerimo elektronički. 41. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno je 42 za, protiv suzdržani, usvojeno, 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 57 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 76 smo glasali unutar kompromisa B. Prelazimo na izvorni tekst. na odredbe tko je za, suzdržani, usvojeno. Kompromis E za, protiv, suzdržanim usvojeno. Amandman 116. Igold za, protiv, suzdržani, odbijeno. 117 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 118 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 163 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst, stavak 7 za, protiv, suzdržani, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 176 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 56 zastupnice Toma povučen. Prelazimo na kompromis F. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 92 za, protiv, Provjerimo elektronički. Amandman 92 elektroničko glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen 92. Što se mišljenja tiče, odbor kont. Moramo glasati ovo na odredbi D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Odbijeno mišljenje AFKO. Mm, ništa nema što nije obuhvaćeno u kompromisima. Sad imamo glasanje cijelom tekstu za amandmane poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 59 za 25 protiv nema suzdržanih. Čestitam dvoje izvjestitelja, Silo Perera i Manka. Ovime smo završili s jednim važnim aktom, čime smo završili i s našim sastankom. Hvala.